just Evo dok ovdje čekamo predstavnika komisije. Nažalost, eh, zbog uživo prometu morali su ići pješice. Imamo i posebni sastanak eh, skupine za Zimbabve bit će i jedna promatračka misija. To će biti u 18.45, e, samo da vas podsjetim, ne mogu se sjetiti gdje, ali reći ćemo vam. A3G2 at, at 1845 dakle u dvorani A3G2 u 18.45 ako vas zanima rasprava o Zimbabveu. Sada možemo prijeći na točku 22. na našem dnevnom redu. Riječ je o zajedničkom odboru, e, sastanku s odborom za proračune. E, veliko mi je zadovoljstvo što je ovdje zajedno sa mnom moj kolega Jean Arthuis, predsjednik odbora za proračune i vidim da su ovdje u dvorani i kolege koji su zaduženi za e, europski plan za vanjska ulaganja kao su izvjestitelji, jer upravo ćemo o tome danas razgovarati. Plan za vanjska ulaganja je e, zakonodavni akt koji je bio dogovoren među tri odbora. Bilo nam je rečeno da to neće biti lako, no mislim da je suradnja bila kvalitetna. I sada nas zanima kako je stanje sa provedbom tog zakonodavstva, ali sada ću najprije dati riječ gospodinu Artiju koji će vas pozdraviti u ime odbora za proračune. Hvala vam predsjednice, dragi kolege. Istina je da su tijekom 2017. E, odbori Deve, Afet i Bađ e, mnogo surađivali i naša tri izvjestitelja su sjajno odradila svoj zadatak. E, mi smo ih u tome i ohrabrivali jer smo smatrali da je to jedan globalni odgovor i da ćemo ovim Europskim fondom za održivi razvoj dobiti instrument koji bi nam mogao omogućiti da iznađemo rješenje za problematiku migracija. E, to je nešto što je još uvijek izazov i Europa e, se mora hrabro s time suočiti. Postavlja se pitanje je li ovaj instrument na visini naših e, nadanja, kakvi su prvi rezultati u provedbi, da li omogućuje bolju sinergiju sa drugim instrumentima, omogućuje li uključivanje novih aktera i ima li uistinu taj efekt poluge, financijske poluge, e, što omogućuje i jedan e, dublji politički dijalog i pružamo li potrebnu administrativnu pomoć našim partnerima, posebno u afričkim zemljama. Evo, to su neka početna pitanja na koja bismo htjeli dobiti odgovor od komisije. Hvala vam predsjednice što ste nas pozvali na ovaj zajednički odbor, e, sastanak naših odbora. Hvala i vama i da podsjetim kolege kada smo pregovarali o ovome zakonodavstvu, parlament je insistirao na tome da ovo nije fond za davanje zajmova, nego instrument e, koji bi ciljeno trebao rješavati pitanje siromaštva, što je da kako cilj razvojne politike, ali i isto tako e, doprijeti do nekih e, aspekata koje drugi fondovi ne mogu postići. Dakle, sada ću odmah dati riječ Marijeti Jager koja je danas e, već po drugi puta na našem sastanku odbora. Izvolite. Hvala vam, predsjedateljice, draga Linda, uvaženi kolege zastupnici. Još jedan put e, želim ponoviti da mi je veliko zadovoljstvo i čast što sam ovdje i po drugi puta i komisije i tekako drago što možemo organizirati ovu raspravu o provedbi e, plana za vanjska ulaganja i o uredbi o Europskom fondu za održivi razvoj. Mi smo to ispregovarali u rekordnom vremenu između tri odbora i komisija je vrlo zahvalna parlamentu na suradnji tijekom pregovora. Evo, e, s obzirom na uspješan dovršetak pregovora, uredba je stupila na snagu u rujnu. Vi ste bili nazočni na sastanku strateškog odbora, a od tada smo objavili dva poziva na prijavu prijavu projekata. Dakle, prvi je za područje održive energetike te mala i srednja poduzeća, a drugi poziv na prijavu projekata je bio do kraja ožujka za preostala e, tri područja, to su poljoprivreda, digitalno područje i gradovi. Drago mi je što vam mogu reći da je naš plan za vanjska ulaganja TEFSD da su dakle pokazali da su polučili veliki uspjeh. Veliki broj partnerskih institucija je e, predložio e, investicijske programe u pet investicijskih područja, tako da smo ukupno dobili 46 projektnih prijedloga, još dva se očekuju, a ukupna vrijednost je 3,5 milijardi za pet e, područja. Vjerojatno ćete se sjetiti da imamo jamstvo u iznosu od 1,5 milijardi, što znači da su očekivanja i prijedlozi naših partnera dvostruko veći od onoga čime raspolažemo. Veći dio ovih 2,5 milijardi i 30 projekata otpada na e, mikro, mala i srednja poduzeća, 14 projekata e, PIPS te e, energetika i povezivanje 16. Zatim e, jedna milijarda za tri područja, e, za tri preostala područja, poljoprivreda pet, gradovi šest i digitalizacija četiri. Trenutno komisija analizira pristigle prijedloge, a selekcija se temelji na objektivnim kriterijima koje smo zajedno definirali uredbom. Prve odluke komisije očekuju se u svibnju i lipnju. Mogu vam reći da ćemo krenuti s o, da ćemo imati sastanak tehničke ocjene u petak za prva dva područja. Nakon razgovora s državama članicama i operativnim odborom 20. lipnja ćemo imati i sastanak strateškog odbora. Cilj je potpisati prve e, sporazume o jamstvu sa partnerima i financijskim institucijama do jeseni 2000, do jeseni still in 2018. I da krenemo u punu provedbu EFSD-a eh, e tijekom 2018. godine. Mogla bih nastaviti, ali vidim da mi se sada pridružila Katarina Martenova. Želim vam eh, samo pružiti jamstvo i reći da smo mi surađivali putem delegacija. Mi inzistiramo na tome da je riječ o zajedničkom pothvatu i htjeli bismo imati strukturirani kontinuirani dijalog i sa privatnim sektorom u partnerskim zemljama da bismo mogli identificirati glavne prepreke eh, kod eh, ulaganja i kako bismo mogli E, raditi na investicijskoj klimi. Zatim, veliki broj zahtjeva je doveo do toga da je komisija uputila poziv državama članicama za sudjelovanje, te da zapravo dodaju dodatna sredstva u ovaj fond za jamstva i drago mi je što mogu reći da smo dobili dodatni doprinos od Estonije, Češke republike, Njemačke i e, Također e, zaklada Melinde i Bill Gatesa je najavila dodatna sredstva. Nadam se da će se nastaviti taj trend e, i da će to dodatno doprinijeti uspjehu ovoga fonda. E, predsjedateljice, ja bih mogla nastaviti s izlaganjem, ali mislim da bi bilo dobro da dam riječ i kolegici iz glavne uprave NIR s obzirom da sada imamo punu suradnju između naših tajništva, e, glavna uprava DEVKO i glavna uprava NIR e, uistinu sjajno surađuju kao i sve službe komisije i htjela bih reći da e, ulažemo velike napore u drugi i treći stup EIP-a, što znači da radimo na outreachu, kad je riječ o političkom dijalogu, želimo iskoristiti sve raspoložive instrumente kako bi Europski plan za vanjska ulaganja bio uspješan. Molim vas, želite li vi iz glavne uprave NIR nešto dodati? Hvala vam. Kao što je Marijeta upravo rekla, ovo nije samo zajednički pothvat, E, u nas, nego u tome sudjeluje i Europski parlament. Gledam sada prema našim e, izvjestiteljima koji su također pomogli u tom procesu. Sada tek počinje razdoblje provedbe. Međutim, e, spremnost partnerskih institucija na suradnju uistinu su pozitivan znak. Neki su prijedlozi kvalitetniji od drugih, ali e, tu ima dosta inovativnih prijedloga. Neki od njih posebno se tiču migrantskog stanovništva, dakle dijaspore. I mi se uistinu radimo prvom tehničkom sastanku ovaj petak o vezano uz prva dva područja, mikro, mala i srednja poduzeća, te energetska učinkovitost i povezanost. A što se tiče e, preostala tri područja, to će doći na dnevni red u svibnju. Mislim da je to vrlo dobra osnova za e, to da možemo očekivati pomake na terenu. Što se tiče jamstva, mislim da tu svi e, pomalo učimo E, i dakle to je jedan proces, no mislim da imamo na raspolaganju sve što je potrebno za budući uspjeh. Što se tiče samoga blendinga, e, iz naše glavne uprave NIR e, mogu samo reći da je to kod nas već jedan uhodan proces. Mi imamo velik broj partnera kojima se možemo obratiti i tu smo uveli neke inovacije. Podržavamo i e, investicije i dakle razradu politika i zapravo vodimo jedan dijalog sa partnerskim zemljama o politikama kako što se tiče e, investicijskog okruženja tako i u svezi sa e, širim kontekstom dakle politika i potreba ja ću sada tu stati hvala ne znam jesmo li stekli dom o tome kakvim se projektima radi i gdje su. no, sada ću dati riječ izvjestiteljima. Ima li netko pitanje? Gospodin Kukan? Izvolite, gospodine Kukan. Hvala vam, hvala vam na ovim informacijama. Hvala. Ja imam neka pitanja. Kao prvo, kao što smo čuli od predsjedateljice, bilo bi dobro da dobijemo konkretnije informacije o tome kakvi su projekti prijavljeni, a isto tako dobili smo samo djelomičan odgovor na sljedeće pitanje. Čini se da su neke države članice spremne dati svoj doprinos. Zanima me koliko je još sredstava e, uplaćeno e, da bi se projekti mogli provoditi. Zatim, kod definiranja investicijskih područja, kako možete zajamčiti da će se ispuniti svi zacrtani kriteriji, primjerice klimatske promjene 28%, e, rečeno je da se posebno treba obratiti pozornost na najmanje razvijene zemlje. Također su dogovorena neka pravila za one države koje su imale propusta u suradnji, e, dakle mi imamo neka pravila kada je riječ o suradnji s tim zemljama i zanima me u kojoj mjeri se kriteriji poštuju. Zatim još jedno pitanje vezano uz sljedeći financijski okvir. Još uvijek čekamo na odgovor komisije, dakle sada se još uvijek sve temelji samo na glasinama, ali smo ipak čuli da će se uspostaviti jedinstveni e, instrument e, za ulaganja e, i na koji način se to uklapa sa EFSD-om. Gospodin Franzulika. Hvala vam, predsjedateljice. Koliko mi je poznato, EIB e, bi trebao dati svoje mišljenje o pitanjima koje se tiču bankarskih poslova, dakle što se tiče ovih investicijskih područja i prijedloga i zanima me je li to komisija zaprimila i e, koje su glavne preporuke koje su iznesene i je li to dostupno javnosti, je li objavljeno i je li dostupno parlamentu? Nadalje, spomenuli ste da ste zaprimili velik broj projektnih prijedloga. Može li komisija vjerovati u to da će se dobar dio jamstva iskoristiti za najmanje razvijene zemlje. Dopustite mi da samo dodam jedno pitanje. Prilikom e, donošenja zakonodavstva, e, ukoliko države članice daju doprinos fondu, hoće li dobiti dodatna prava i što je sa zakladom e, Bill Gatesa? Možete li objasniti što se događa u tom slučaju? Ima li još pitanja od kolega? Molim vas, možete onda odgovoriti na ta pitanja. Marijeta, izvolite. Hvala. Hvala, Linda. Mogu vam pokazati popis projekata, ako vas zanima. Mogu proći kroz ovih 46 projektnih prijedloga. Kao što je rekla Katarina, mnogi od njih su inovativni. One on inclusify, on the... Kao one koji se odnosi na dijasporu, tu smo ustanovili da postoji veliki potencijal, posebno kada je riječ o rješavanju uzroka migracija, dakle na taj način se može doprinijeti gospodarskom rastu i otvaranju radnih mjesta u zemlji odakle dolaze migranti. Zatim tu su još i neki novi projekti poput projekta pod nazivom Room to Run e, gdje se zapravo predlaže sekurizacija dijela portfelja iz privatnog sektora a imamo i mnoštvo novih ideja e, u području održive energetike, posebno Afrika Drinko, tu je naglasak na Zambiji, tu je jedan pilot projekt. Zatim imamo velik broj projekata za susjedstvo tako da i tu treba osigurati e, dobar zemljopisni raspored, ali ono što je važno jest da se svi kriteriji iz uredbe u potpunosti provedu. Dakle, ne samo 28% za klimatske promjene, ne samo što se tiče uzroka migracije. Mi ćemo se pobrinuti i za to da se provedu kriteriji vezani uz rodnu jednakost. A naš glavni cilj jest e, da se pozabavimo najmanje razvijenim zemljama i najosjetljivijim, najranjivijim okruženjima. Dakle, tu ćemo iskoristiti odredbe iz e, o jamstvima. Ne mogu vam sada reći sve detalje, ali primjerice da jedan postotak mora E, biti izdvojen za najmanje razvijene zemlje e, ili pak za najosjetljivija područja, tako da ćemo e, ugraditi određene zaštitne klauzule da bismo bili sigurni da će se ciljevi uredbe ispuniti. Evo, to je naša namjera, to je onako kako smo mi zamislili da se u potpunosti ispune ti kriteriji, a da kako tu su i političke obveze to je sve dio procesa. Što se tiče samih e, doprinosa država članica, mi bismo rado da imamo još veći broj donatora. Koliko novca? Da, to sam, e, taj sam podatak htjela zadržati za sebe, ali nema veze. To je jedan zapravo simboličan iznos, ali je dobar početak, dakle to je 100 tisuća od Estonije, 300 tisuća je dala Češka, zatim Njemačka 1 milijun i zaklada Bill i Melinda Gates je najavila doprinos od 50 milijuna američkih dolara. Dakle, to bi iznosilo 42,5 milijuna eura prema mojem izračunu. Evo, to je ono čime trenutno raspolažemo. Da kako očekujemo e, i da će im se pridružiti druge države članice. Zatim, e, dakle, svi ovi doprinosi su u skladu sa uredbom o EFSD-u, dakle, mi moramo ispuniti sve E, procedure, e, što znači da svaki doprinos se prijavljuje strateškom odboru, strateški odbor donosi odluku i nakon toga mi možemo prihvatiti ili ne prihvatiti taj doprinos. Dakle, mi ćemo svakako računati na vaše mišljenje jeste sastavni dio strateškog odbora. Rekla bih samo još ovo, Postoje definicije u uredbi i određeni članci koji kažu da države članice mogu e, sredstva namijeniti nekim sektorima. Dakle, to je ono što stoji u uredbi. Ovdje se zapravo ne, ne daje nikakav privilegirani status E, samo da odgovorim na ovo pitanje o to je sastavni dio uredbe, međutim mi smo to predvidjeli kao e, tehničku pomoć komisiji. EIB može dati e, svoje mišljenje o investicijskim područjima, ali ne o konkretnim planovima za provedbu projekta. Nažalost, pregovori o Džitaku se trenutno vode duže od šest mjeseci sa Europskom investicijskom bankom. Vjerojatno se sjećate da su uh, um, da je tijek pregovora bio kompleksan, da su odnosi bili kompleksni i još uvijek su neke stvari kompleksne, međutim htjela bih javno izraziti nadu komisije da ćemo e, do konačnog dogovora doći na kraja travnja, dakle do kraja ovog tjedna i da ćemo dobiti ocjenu rizika od džitaka e, tijekom svibnja da bismo mogli e, držati rokova koje sam najavila na početku izlaganja, no vjerujem da će i Katarina htjeti nešto dodati. Ja bih samo zamolila jedno pojašnjenje. Dakle, samo jedno pojašnjenje. Znam da smo već razgovarali o ovome tijekom trijaloga, evo recimo da se nadržava članica i doniram milijun eura, evo poput Njemačke, i onda ja odlučujem o tome e, koja će biti namjena tog novca, postoji li neki mehanizam za, e, za, za za dodatnost e, jer e, možda bi Njemačka inače e, taj novac tako potrošila, a ovo je samo onda pod jednim europskim krovom. Kako, dakle, to, kako je zapravo europska dodana vrijednost i kako to čini, kako se ta aktivnost čini koordiniranijom? E, dakle, mislim što se tiče ove zaklade, što se tiče e, donacije iz zaklade bile mi Melinda Gates, to je dvostruko više nego što, to je mnogo više nego što je dala Njemačka. E, prema tome, kada privatna zaklada da, svoj doprinos, pitanje je odlučuju li oni gdje će se usmjeriti novac, jer ako je tu strateški odbor, što onda oni odlučuju ako je novac već E, dakle alociran za nešto. I nakon toga nakon toga izvolite vi, da, samo da razjasnim čak i ako je taj doprinos već namijenjen za neku namjenu, svi kriteriji iz uredbe moraju biti ispunjeni, što znači objektivni kriteriji koji će se koristiti za selekciju e, planova za provedbu projekta, će se primjenjivati e, bez obzira na želje donatora. Kada to ne bi bila osnova našeg procesa donošena odluka, mi bismo pogriješili. E, prema tome, dokle god mi rukovodimo ovim procesom, mi ćemo se pobrinuti da se primjenjuju objektivni kriteriji Mislim da ovdje zapravo ulog mnogo veći. Ja sam e, bila na konferenciji sa EBRD-om gdje smo razgledali o novoj razvojnoj politici u, razvijen, u svijetu e, i o inovativnim financijama. Činjenica je da nema dovoljno javnih resursa da bismo se mogli nositi sa izazovima u e, svijetu, u zemljama u razvoju. A EBRD smatra da su potrebni bilijuni da bi se to provelo, tako da iz tog razloga se inzistira na potrebi za mobilizacijom sredstava iz privatnog sektora i ovo je po prvi puta da e, smo nešto poduzeli da bismo zapravo e, privukli privatni novac e, u E, dakle razvojnu politiku i mislim da moramo biti uspješni u provedbi EFSD-a jer će to onda poslužiti kao platforma i za sljedeći višegodišnji financijski okvir i za budućnost ako to bude model koji možemo koristiti za inovativno financiranje razvoja. I mislim da su naše države članice toga i tekako svjesne i mi računamo na njihov doprinos, ali sigurno će pričekati da e, vide da dobiju prve rezultate kao i vi e, prije nego što donesu odluku za dalje. Dobivate li prijedloge od zemalja u europskom susjedstvu, primjerice od zemalja koje su dijelom istočnog partnerstva, jer primijetio sam da je, imamo instrumente namijenjen Africi, bio sam u Kijevu u glavnim gradovima Moldove i Ukrajine prije nekoliko tjedana i tamošnje vlasti uopće ne znaju za postojanje tog instrumenta, nisu uopće čule ništa o njemu, možda ga treba oglašavati. To ste jako dobro rekli i sada ću dati riječ glavnoj upravi NIR da odgovori na pitanje. Hvala predsjedateljice. Počet ću sa odgovorom na ovo posljednje važno pitanje, Kišinau je i dalje u, planu, a vlasti svih, vlasti svih šest zemalja istočnog partnerstva su obavještene i više puta putem diplomatskih kanala, s njima se razgovara i s njima se kontaktira. Ja sam osobno posjetila Tbilisi i Kijev kako bih pokrenula plan za vanjska ulaganja u tim zemljama. U ćemo tek otići i nakon što politička kriza nestane, onda ćemo nastaviti sa Jerevanom. Također smo u kontaktu sa vladom Bjelorusije i plan vanjskih ulaganja e, bi ovog ili sljedećeg tjedna trebao biti predstavljen tijekom sastanka koordinacijske skupine, dakle to je naša komunikacija na najvišoj razini u pravu ste kada je riječ o percepciji i o recimo oglašavanju. Dakle, taj instrument se prvo promicalo kao plan za Afriku. Međutim, mi smo svoje kolege i partnere iz istočnog susjedstva već podsjetili da instrument obuhvaća i jug i istok, odnosno istočno susjedstvo. I također velik broj prijedloga je došao od E, upravo tih zemalja imamo zapravo tri vrste prijedloga za pipove za planove za provedbu projekta. Neki se odnose isključivo na Afriku, neki su miješani, a imamo i one koji se odnose isključivo na susjedstvo. Dakle, što se tiče pokrivenosti, imamo jako dobru pokrivenost. Ispričavam se što sam e, zakasnila nekoliko minuta. Marijeta je vjerojatno spomenula da kada je riječ o prijedlozima za prva dva investicijska područja imamo previše smo dobili projekata, a ostala područja zahtijevaju tehničku procjenu i tu smo zapravo e, premašili iznos dostupan u okviru jamstva, što znači da ćemo morati s partnerima povesti konstruktivne i zahtjevne rasprave kako bi oni međusobno surađivali i kako bismo e, recimo pojednostavili i bolje organizirali neka od tih jamstava. Vratit ću se i na druga pitanja koja ste postavili. Temeljem uredbe države članice, dakle ne privatni partneri, već države članice mogu ciljano izabrati određena područja za investiciju temeljem geografskih kriterija. Do, ta, sada to nije bio slučaj e, jer imamo tek te simbolične iznose. Međutim, s obzirom na to da su iznosi, iznosi relativno maleni, bit će ih e, lakše povezati sa određenim prioritetom i upravo su tako i naše očekivanja. U slučaju da država članica da veći doprinos, veći iznos, onda možemo o tome raspravljati kako će se to obaviti. I to ćemo e, raspraviti zajedno s tom državom članicom. Čuti ćemo, imamo još nekoliko pitanja jer moramo završiti točno u 18.30. Gospodin Artu je prvi. Hvala vam predsjednice. Mene bi malo više zanimao kako izgleda odnos sa Europskom investicijskom bankom koja je trebala pružiti stručno znanje. Kako se to odvija? Naime, ovaj instrument je otvoren svim financijskim partnerima. E, zanima me je li to zakompliciralo odnose sa Europskom investicijskom bankom. To bi bilo moje prvo pitanje. Dakle, pitamo se kako, što je sa fiskalnim doprinosom iz iz GAFE. E, pitanje je što je sa doprinosom Bill Gatesa, je li to način da plati porez u Europi i zatim tu isto tako i doprinos Njemačke i to u trenutku kada se održava traži da ispune E, svoje obveze vezano uz instrument za Tursku. Dakle, mislim da se tu ne bi smjelo dopustiti da se dogodi e, pojava spojenih posuda, tako da se oduzme e, novac namijenjen Turskoj, da bi se dao nešto više sredstava za ovaj instrument. Ne bi li bilo bolje da se države članice dogovore? Problem koji je pred nama je ogromnih razmjera. Što se tiče migracija još nismo doživjeli sve i zato bi trebalo pozvati države članice da shvate obveze koje su preuzeli u vezi s time. I zatim zanima me Fenomen les Comores et... da li Komori isto spadaju u ovo, budući da je tu postoje također neki migracijski tokovi koji su i više nego zabrinjavajući? vrlo kratko. Imali smo, dakle, e, komisija nam je govorila o projektima i e, o sektorskoj segregaciji. Imamo li tako nešto i za e, geografsku raspodjelu? imam jedan komentar. Istina je da nam je potrebno puno više novca za razvoj. Međutim, pitam se jesmo li izvukli pouku o ulozi privatnog sektora. U mojoj zemlji Postoji velika potreba za novim bolnicama i školama i prije 15. godina smo dopustili da se razviju privatno-javna partnerstva i takozvani programi PFI, odnosno privatni sektor bi izgradio školu ili, ili bolnicu i iznajmio javnom sektoru. Međutim, ti zajmovi su prodani, preprodani, postali su skupi i trošak je puno veći nego da bi bio da smo jednostavno to financirali i da je država sama posudila novac. Dakle, naša vlada bi onda, bi bilo bi puno jeftinije da je vlada sama posudila novac, na posudila novac na tržištu. Dakle, treba izvući pouku iz počinjenih grešaka, jer su to stvarne greške. Škole u mojem gradu koje su izgrađene na taj način, kroz takvo financiranje, ako žele novu učionicu moraju ganjati bankare u Švicarskoj da bi dobili dozvolu za novu učionicu u Sheffieldu. Dakle, treba zapravo izbjeći e, iste greške i želim da komisija nauči upravo to. E, novac e, nije jeftin i uvijek vas sustigne. Ko želi odgovoriti na pitanje? Marijeta. Hvala Linda. Evo pokušat ću. Imate još šest minuta. Za sam početak, što se tiče odnosa sa Europskom investicijskom bankom, kao i u svakoj eh, velikoj eh, obitelji, odnosi su komplicirani, ali u konačnici su dobri. Mi, eh, naša suradnja se odvija svakog dana i osim nekoliko problema, primjerice džitak, mogu reći da i, da i kada je riječ o drugim institucijama s kojima imamo ugovore, da to jako dobro funkcionira. Dakle, rekla bih da Europska investicijska banka je predložila i sama nekoliko inovativnih pipova koje ćemo evaluirati prema istim kriterijima koji vrijede i za druge pipove. Analizirat ćemo ih dakle zajedno sa drugim planovima za provedbu projekata. Što se tiče geografske raspodjele, ne mogu vam ponuditi istu analizu kao i za tematsku raspodjelu, jer osim Afrike i njihovih pipova, to zapravo ovisi o točnoj geografskoj lokaciji. Dakle, obično je to subsaharska Afrika ili susjedstvo. I zato smo tijekom sastanka za tehničku pomoć uvijek e, skloni postaviti pitanja kamo želite ići, koji, koji su uvjeti i kada to saznamo onda vam e, možemo ponuditi dakle analizu prema odnosno reći kakva je geografska pokrivenost. Što se tiče Komorosa, Komorosa to je dio sporazuma iz koto NUA, dakle oni zadovoljavaju kriterije i mislim da sam odgovorila na sva pitanja. A što se tiče ovoga što je Linda rekla o privatnom sektoru, svjesni smo zamki i opasnosti koje dolaze s takvim e, programima. A što se tiče upravljanja samim procesom, Mislimo da to treba odraditi mhm. tako da konačna odluka e, bude na, na institucijama koje, su, koje odgovaraju europskim građanima. Hvala, želite li nešto dodati? Ne samo, želim reći da je gospodin Artui dao dobar komentar i mi svakako želimo e, aktivno sudjelovati i biti aktivno angažirani sa državama članicama. To je jasno jer je to e, zajednički izazov kojim se svi trebamo baviti. Hvala. Jeste li vi dobili svoj odgovor? Jeste. 18.27 je. Završit ćemo 3 minute prije. Mogu zaključiti sastanak. Hvala komisiji, predstavnicima komisije. Ovo pitanje ćemo pomno pratiti u budućnosti. Hvala.